plana odbora za vanjske poslove. Ima li kakvih e, komentara ili protivljenja? Nema. Onda je to imenovanje potvrđeno. Gospodin Mezaroš, izvjestitelj ima riječ na dvije minute. Hvala, predsjedniče, hvala kolegama. Biću kratak. E, ovo je preporuka o kojoj nije bilo riječi u plenarnoj sjednici, pa vam hoću dati samo kratke obavijesti o tome što je njezin predmet i što je cilj. Prijedlogom se omogućuje stranama ugovornicama, potpisnicima Bečke konvencije da ratificiraju ovaj protokol, odnosno da mu pristupe. Odluka vijeća upućuje se zemljama članicama Europske unije koje su potpisnice Bečke konvencije, ali koje nisu ratificirale e, E, protokol iz 97. To su Bugarska, Republika Češka, Estonija, e, Mađarska, Poljska i Slovačka. E, ovo je zapravo ažurirana verzija. Riječ je o potrebi da se ostvari fer naknada štete u slučaju nuklearnih nepogoda. Pristupanje ovom protokolu je dobro kako bi se poboljšala mogućnost kompenzacije žrtava svuda u Europskoj uniji. Ovim se predlaže da se dozvoli e, ratifikacija ovog e, protokola za dotične zemlje. U skladu sa ugovorima Europske unije e, Potreban je pristanak parlamenta za ovaj prijedlog vijeća i kao izvjestitelj ja preporučam parlamentu da da pristanak e, odluci vijeća kako bi omogućio stranama potpisnicama konvencije da zaključe e, protokol iz 1997. godine. Hvala. A sada ćemo glasovati o ovome. Protiv, za, suzdržani, usvaja se. A sada izvješće Piti Kajnen. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Aprovato larga maggioranza complimenti. Marinescu. Izvješće se usvaja. Izvješće Marinescu. Otvaramo glasovanje. Jeste svi glasali? Zatvaramo glasovanje usvojeno velikom većinom. Čestitke je izvjestitelju. Sada sljedeće izvješće koje je za... Non c'è non c'è il voto per appello nominale. Chi favore? Ovo nije pojedinačno glasovanje. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvoja se. Čestitke izvjestitelju u sjeni. Oprostite, čestite izvestitelju Žadou. Kažu mi da se tražilo pojedinačno glasovanje za prethodno izvješće. Ispričavam se, morat ćemo ponoviti glasovanje. Dakle, pojedinačno. Poimenično glasovanje o izvješću Žado. Otvaramo glasovanje. Dakle, izvješće Žado. Otvaramo glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Većina za čestitke izvjestitelju. A sada za izvješće Vikstrom je zatražena riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Vrlo kratko prije no što e, budemo glasovali o imunitetu Marine Le Pen nismo uspjeli postići da se ovome raspravlja na plenarnoj sjednici. Ona nije dobila mogućnost i nema mogućnost očitovati se o ovome pred cijelim plenumom. i e, i zato kako bi svi mogli imati postići i realizirati svoju osobnu e, odgovornost zahtijevam poimenično glasovanje. Onorevole Golniš, la procedura prevede che la discussione si faccia nell'ambito... Gospodine Golniš, ova debata se održala u odboru za vanjske poslove i nije bila potrebna ovdje dodatna debata. Otvaramo glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. A sada izvješće Regner. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani usvaja se. Izvješće Simpson. Tko je za? Po blokovima. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani Blok 1 se usvaja, a sada prijedlog kako je dopunjen i izmijenjen. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. A sada o prijedlogu rezolucije otvaramo glasovanje. Jeste svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Velika većina Čestitke gospodinu Simpsonu. Izvješće Savisar Tomast. 11 amandman. tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Broj 12 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Sada glasamo o prijedlogu cijelosti. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. A sada riječ ima gospodin Simpson. Izvolite, gospodine Simpson. U vezi ovog izvješća i o izvješću Kun i Šnalova mi bi htjeli da to bude odvojno. Mi smo odgodili e, glasovanje o legislativnoj e, zakonodavnoj rezoluciji s obzirom na sporazum, odnosno dogovor koji je postignut s vijećem. Dakle, samo izvješće Simpson. Ko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Izvješće Sanelova. 61 amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 42. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera za 42. Jeste li svi glasovali? Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Sedam amandmana odbor za transport. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se, ali hajmo provjeriti. Otvaramo glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Odbija se. Amandman 76 za. Oprostite, 75. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 76 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 77 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Provjera za amandman broj 2. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. insieme Sljedeći prijedlog za, protiv, usvaja se. Gospodin Simpson ponovo ima riječ. Kao i s prethodnim izvješće, tražili smo da se ovo vrati na odbor za transport i turizam kako bi postigli prvo čitanje s vijećem i odgodili zakonodavni prijedlog. Tko je za prijedlog gospodina Simpsona, tko je protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Izvješće KUN. dva madmana. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 glasovanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, odbija se. Provjera za 37. Amandman 37. Otvaramo glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 113. Otvaramo glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 117. Otvaramo glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 118. Otvaramo glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 otvaram glasovanje. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 114. Otvaram glasovanje. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 119. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 110. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava 4. Za? Protiv? Provjeravamo e, amandman broj četiri. Otvaram glasovanje. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 115. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Provjera. Amandman 115. Otvaram glasovanje. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, ne dižete dobro ruku. 116 za, pokažite mi protiv, provjera. 116, otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim poimenično glasovanje po prijedlogu kako je dopunjen. Otvaram glasovanje. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Riječ ima predsjednik odbora. Evo, po treći i zadnji put tražimo od parlamenta da odgodi glasovanje o zakonodavnom prijedlogu, da se to vrati na odbor kako bi imali priliku pregovora s predsjedništvom. Ko želi ovo odobriti, ovaj prijedlog? Tko je protiv? Suzdržani? Dobro, imate i treći zahtjev odobren. Gospodin Zeber, tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usva se. Zatim prijedlog koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično glasovanje o zakonodavnom prijedlogu. Otvaram glasovanje. ste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Velika većina čestitke, a sada izvješće Dorfman 21 amandman. Tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. 25 za, protiv, Moramo provjeriti amandman 25. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 23. Tko je za? Molim dignite ruku. 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Isto kao i prije, ali provjerimo. Dakle, poimenično glasovanje za amandman 23. Otvaram glasovanje. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 5 se ne razmatra. 24. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. A sada prijedlog komisije. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično glasovanje. Finalno, izvolite, jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Vrlo velika većina za čestitke. A sada izvješće Danelis, paragraf 17. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. A sada cijelo cijeli prijedlog tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Čestitke. A sada izvješće Toja.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 Jeste li tražili da se provjeri glasovanje o drugom dijelu paragrafa 6? Dobro, otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se i to s dva glasa. Paragraf 12, prvi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio. Za, protiv, Provjera za drugi dio paragrafa 12. Otvaram. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Drugi dio je odbačen. 15. Prvi dio. Ko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 19. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerimo drugi dio, paragraf 12, 19. E, Otvaram glasovanje. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio, ko je za, ko je protiv, suzdržani. Provjerimo prvi dio paragrafa 19. Otvaram. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Paragraf 25 poimenično. Izvolite. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 26. prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 29. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Paragraf 30. Odvojeno za, protiv, suzdržani. Ajmo provjeriti. Paragraf 30. Otvaram. Jeste glasovali? Zatvaram usvaja se. 34. prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 36. prvi dio protiv, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani usvaja se. 41. dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Treći dio za, protiv, U suzdržani usvaja se. 43 za, prvi dio, protiv, drugi dio, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani usvaja se. Cijeli prijedlog za, protiv, suzdržani usvaja se. Čestitke gospođi Toji. Bartolozzi. Izvješće Bartolozzi, sedam amandmana, prvi dio, za, protiv, suzdržani, drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se, dvadeset prvi dio, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se, 24, prvi dio, protiv, suzdržani, usvaja se. Prvi drugi dio. Tko je za, tko je protiv, suzdržani u sva 26. Prvi dio. Za, protiv, suzdržani u sva se. Drugi dio. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 31. dio tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani usvaja se. 43 prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Cijeli prijedlog rezolucije tko je za, tko je protiv, usvaja se. Znači,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 Colleghe e colleghi, per cortesia, potete defluire? Dragi kolege, molim vas, moramo nastaviti s obrazloženjem.